Okay, thank you. Hvala Klermuti na ovim eh, lijepim riječima. Sada idemo na šestu točku današnjeg dnevnog reda. To je zajednički eh, odbor eh, i za kolege iz odbora AFET. Radi se o sigurnosnoj situaciji u Siriji nakon najavljenog povlačenja snaga SAD-a. Dakle, povlačenje snaga iz, e, e, iz e, sirijskog, iraskog i jordanskih, granice imat će dvije implikacije. Iran više neće imati velike prepreke da stvori koridor E, koji ide od Irana do Libanona i omogući Iranu da ojača e, prisutnost u regiju, a te, Turska će isto tako pokušati ograničiti nazočnost i ulogu e, kurdskih snaga u sjeveroistočnoj Siriji. Povlačenje trupa SAD-a će imati posljedice ne samo za sigurnost, nego i politički, jer će E, na neki način e, oduzeti prednost Asadovom režimu, e, da dođe za pregovarački stol, pojačati hardlinere koji žele pojačati prisutnost Irana i ulogu u Siriji i Libanonu i široj regiji E, protiv umjerenog predsjednika Hasana Ruhaneja. E, drago nam je što imamo e, dva govornika koji će nam reći kako krenuti naprijed. Možemo stvoriti moguće scenarije kao posljedicu povlačenja snaga SAD-a iz Sirije, što bi Evropska unija trebala učiniti. Dakle, želim dobrodošlicu gospođi Eriki Ferrer, E, koja je načelnica odjela MENA, Srednji istok, Egipat, Sirija, Libanon i Jordan i gospođa Lina Katib, voditeljica programa za Bliski istok i Sjevernu Afriku Chatham House. Dakle, bez odlaganja dajem riječ Klemudi. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Prije nego što damo riječ našim dvijema govornicima, željela bih postaviti neka dodatna pitanja kako bi stimulirala raspravu, ali isto tako e, to slijedi i od prethodne točke odbora e, sede. Ankara je nekoliko puta e, najavila neke aktivnosti protiv paravojnih snaga YG Dakle, NATO je stalno govorio da ne treba imati jednostrane aktivnosti protiv toga, međutim sada kada je započelo povlačenje SAD-a, kako će e, SAD reagirati ako usprkos stalnim upozorenjima Turska ipak pokrene e, velike napade protiv e, kurdskih snaga? Isto tako očigledno je da ISIS i Daesh, iako su oni oslabljeni u Siriji i Iraku, nisu poraženi i nedavni e, napadi na trupe Kurda, britanske trupe i SAD-a to pokazuju. Naravno, to je u kontekstu povlačenja SAD-a iz Sirije i e, vjerojatnog učinka na borbu protiv ISIS-a Daesha u regiji. I konačno, postoji li e, nikakve naznaka o vremenu i različitim e, e, naročito za koracima kada se radi o najavljenom povlačenju. Dakle, želim toplu dobrodošlicu ovom odboru i želim dati riječ gospođi Ferrer. Hvala. Hvala lijepa. Gospođo predsjedateljice i gospodine predsjedatelju i zastupnicima Europskog parlamenta, dame i gospodo, zahvaljujem na ljubaznom pozivu na ovom sastanku, zajedničkom sastanku dva odbora. To je izuzetno važno Imate imati interakciju s Europskim parlamentom i zaista mi je drago što sam ovdje i što možemo razgovarati sa e, Linom Katip, koja je stvarna stručnjakinja za situaciju u e, Siriji posebno kada se radi o nedavnom razvoju situaciji, to je isto tako mogućnost da naglasimo neke od izazova, ali i e, vodećih politika Europske unije kada se radi o Siriji. Nadamo se da ćemo uspjeti e, na neki način e, osvijetliti neka od pitanja, objasniti neka od pitanja koja ste postavili. Reći ću samo koje je, koji je temelj politike Europske unije u vezi sa Sirijom i u odnosu na potporu. Želim pokazati da strategija Europske unije prema Siriji je dogovorena u travnju 2017. godine i da ona ostaje e, vrijedna i relevantna. Samo vas, vas želim podsjetiti o vodećim načelima ono što trebamo je kraj rata puta e, stvarne političke tranzicije u skladu sa rezolucijom 2254 e, e, Vijeća sigurnosti UN-a. Bez takve tranzicije neće biti niti održivog mira ni sigurnosti. Vratit ću se na to. Dakle, mi radimo za e, dobru tranziciju u Siriji i podržavamo e, političku oporbu, ali i jačanjem e, organizacija civilnog društva u Siriji, promicanjem ljudskih prava, demokracije, slobode govora i sl. Ključna pitanja koja moraju biti postavljena su odgovornost, nacionalno pomirenje i, i provođenje pravde. E, cilj Europske unije je isto tako spašavanje života putem humanitarne pomoći. Također podržavamo otpornost e, sirijskog stanovništva i sirijskog društva. Iz te strategije europska e, politika je onakva kako je, kako je izražena u zaključcima Vijeća zdravlja prošle godine. Dakle, krenimo kroz glavne točke te politike i pokušamo ih e, e, ispitati u svjetlu e, najavljenog povlačenja SAD-a iz Sirije i preuzimanja većine provincije Idlib od strane ekstremista HTS-a koji zapravo također znači da bi režim trebao mogao preuzeti uz potporu Rusije. I u svjetlu e, tih e, razvoja e, postoji stalna potpora u cijeloj Europskoj uniji za jedan pristup koji se temelji na načelima, koji je dosljedan i temelji se na čvrstoj politici. Zato bih počela sa političkim procesom. Svako održivo rješenje sukoba zahtijeva kao prvo jedan mirovni proces koji će dovesti do stvarne političke tranzicije u skladu sa rezolucijom 2254 e, Vijeća sigurnosti i e, Ženevskom konvencijom. Dakle, trebamo jednu tranziciju o kojoj pregovaraju strane u Sirije unutar e, procesa koji vodi UN u Ženevi. Europska unija je dalje opredjeljena jedinstvu, e, teritorijalnom integritetu e, sirijske države. Zato Europska unija daje potpunu potporu procesu e, UN-a i posebnom izaslaniku UN-a, gospodinu Pedersenu. Moramo čekati i vidjeti na koji način će on e, upravljati tim procesom. On sluša, susreće se s raznim stranama, raznim dionicima i moramo vidjeti želi li nastaviti sa takozvanom, e, odborom kojeg je inspiriran sporazum iz Astane. Dakle, on se temelji također na rezoluciji Vijeća sigurnosti 2254 i e, sigurno će e, se osloniti na tu rezoluciju, a ne samo na e, ustav, ali moramo pričekati da vidimo. Europska unija u međuvremenu i dalje daje potporu političkoj oporbi u Siriji, e, civilno društvo isto tako u Siriji kako bi oni mogli odigrati svoju ulogu u tranziciji. Drugo, Europska unija je partner u globalnoj koaliciji protiv Daša i stalno pokušavamo pomoći u stabilizaciji sjeveroistočne Sirije koja je oslobođena od Daša. Dakle, e, što se tiče posljedica povlačenja SAD-a u sjeveroistoku zemlje, ali i u cijeloj Siriji za dionike koji su u to uključeni, a sigurna sam da će za bolje, bolji opis tih različitih snaga e, ćemo čuti kasnije od e, voditeljice programa. Europska unija mislim da je SAD još uvijek opredijeljen za e, poraz Daesha, ali za cilj ograničavanja iranskog utjecaja u Siriji, koji je glavni prioritet za neke političke dionike u Washingtonu. Još uvijek postoje mnoga otvorena pitanja kada se radi o dinamici i programu povlačenja SAD-a i još uvijek tražimo objašnjenja od naših saveznika i pokušavamo nastaviti ako je moguće aktivnosti stabilizacije kako bismo osigurali da se porazi Daesh u sjeveroistočnoj Siriji. Međutim, biti će jako teško za naše provedbene partnere da nastave aktivnosti nakon povlačenja SAD-a. Dakle, posljedice postoje i za snagu i sigurnost. Postoje, e, postoje brze posljedice, a one postaju vrlo jasne. Turska je za sada se pojavila kao glavni e, dobročinitelj, međutim odnosi sa SAD-om su vrlo složeni. E, jedna tampon zona, se, o njoj se sada raspravlja između Turske i SAD-a, što bi Turskoj dalo Eh, opravdanje da nametne svoje prisustvo. SDF eh, se osjeća da ga ugrožava Turska, međutim ulazi u pregovore sa sirijskim režimom sa vrlo slabom, slabim eh, mogućnostima za pregovore. Gospodin Šerpac i SAD e, pokušavaju navesti e, Ankaru da ne napadne kurdske saveznike na sjeveroistoku. Turska ima veliku odgovornost i mi se angažiramo s Turskom kako bi ih podsjetili na potrebu da zaštite civile, da omoguće pristup humanitarcima i slično. Najava povlačenja SAD-a također utječe na situaciju i na ravnotežu snaga u e, sjeverozapadu zemlje. U Idlibu radikalne skupine oko HDS-a, HTS-a e, su e, uspostavile snage na sjeveroistiku i iskoristile priliku da prošire i konsolidiraju svoju poziciju. One sada kontroliraju oko 80% tog područja E, umjerene snage se povlače e, a situacija postaje vrlo e, volatilna i to može imati ozbiljne posljedice za otpornost Europske unije i za humanitarne aktivnosti u toj regiji. Dakle, povlačenje snaga SAD-a ili najavljeno povlačenje e, čini e, da e, to jača režim i vojne snage koje se kreću prema sjeveroistoku Sirije jer čekaju da se povuku SAD da se povuče SAD uključujući i naftna polja. a to se može učiniti jedino uz rusku potporu oni imaju opravdanje da ako režim e, misli da to može, da će pokušati se boriti i poraziti teroriste. Međutim, postoji veliki rizik za humanitarnu krizu i moramo za to biti pripremljeni. Uglavnom režim e, e, napreduje, Rusija i Turska imaju veći utjecaj, ali naravno imaju različite programe ili inače o tome više govoriti. A sada bih e, spomenula činjenicu da je sirijski režim e, u postupku dobivanja e, međunarodnog legitimiteta kako bi zgradio zemlju. Daju se ugovori različitim kompanijama i vidimo različite interese i sukobe. Kakva je reakcija Evropske unije na ove pokušaje režima da uspostavi legitimnost? Da, mi smo odlučni da ne zaboravimo to da Evropska unija u tom ima veliku ulogu i ponovit ću dakle Evropska unija jasno govori da će podupriti rekonstrukciju samo ako dođe do političke tranzicije u, unutar procesa Ujedinjenih naroda kad se on počne odvijati. Europska unija se neće angažirati u nečem što će biti politički ili gospodarski inženjering. A sada nekoliko riječi o izbjeglicama i njihovom povratku. Kao što znate, Rusija eh, je zatražila plan za povratak, eh, a zemlje domaćini, uključujući i Jordan i Libanon, inzistiraju da se eh, izbjeglice moraju vratiti. Vrlo ću jasno reći da Evropska unija potpuno prepoznaje kako je velik teret na zemlje domaćina, uključujući Tursku, Jordan i Libanon Eh, jer su oni plemenito primili milijune sirijskih eh, eh, izbjeglica. Evropska unija nije protiv njihovog povratka, naravno da ne, no naš je stav i dalje da uvjeti za siguran, dobrovoljni, dostojan povratak izbjeglica još uvijek nisu postignuti. Mi čujemo izvješće o tome da se u Siriji događaju usilovanja, ubistva, da ljudi nestaju. Prema tome jasno je da vrijeme nije sazrelo režim i oni koji traže povratak, naročito Rusije, moraju nastojati stvoriti takve prave uvjete. Evropska unija također nastavlja sa svojim režimom sankcija pristalice režima E, nisu jedine koje pate od tih sankcija, nego i na e, poduzeća koja proizvode kemijsko oružje. E, mis smo e, spomenuli da je sve veći utječaj Trske, Irana i Rusije u Siriji. Neke arapske države normaliziraju svoje odnose sa sirijskim režimom. Emirati, Bahrein su otvorili svoje e, veleposlanstva, a, e, a, arapska zračna kompanija nije otvorila letove za Siriju potencijalno E, će e, Sirija postati dijelom arapskog svijeta već e, na samitu u Ožeku Evropska pozicija o povratu izbjeglica, rekonstrukciji i na normalizaciji bit će podvrgnuta pitanjima i više nego prije, ali mi moramo ostati snažni i e, ujedinjeni u implementaciji odluka Vijeća sigurnosti e, na Ujedinjenih naroda. Naše starište će ostati da u ovim okolnostima kad se ne mijenja politika režima. Normalizacija nije nešto što se događa i neće biti učinkovita u tome da se režim promijeni. I sada samo još nešto o konferenciji o Siriju u Briselu koju je naglasila visoka predstavnica Mogherini to će biti 12. i 14. ožujka. To će biti prilika da se artikulira e, politika Europske unije o Siriji i da se objasniti zašto nije došlo vrijeme da se čine ustupci režimu. Ova konferencija će također e, E, pomoći da se nastavi e, financiranje e, sirijskih građana i da se ojačaju zemlje domaćine izbjeglica. Kao što sam spomenula, civilno društvo je vrlo važno, uloga žena, odgovornost, to su pitanja na kojima će se govoriti tokom ove konferencije. Dosta dugo sam govorila, sada ću prestati, na veselim se nastavku ove rasprave i vašim pitanjima. Hvala, a sada bih dala riječ gospođi Katib koja će nam nešto reći o situaciji i svoje gledanjima na tu situaciju. Hvala, drago mi da sam ovdje. Ovo je vrlo važna tema i pokušat ću vam dati perspektivu koja je sa terena, povlačenje Sjedinjenih država, tko će imati koristi, već nam je Erika rekla o tome što bi se moglo dogoditi. ISIS Jako je velika zabrinutost svih. Jedan od najvećih pobjednika povlačenja Sjedinjenih država iz Sirije E, su e, e, vođe ISIS-a koji već ulaze u Siriju, konsolidiraju svoje snage sjeverno od Bukamala, a to je područje koje ISIS još uvijek drži u sjever, na sjeveroistoku. Oni su tamo prisutni i pokušavaju reaktivirati svoje operacije. Nedavno smo vidjeli E, da je došlo do napada na koaliciju e, osoblja koje djeluje protiv e, ISIS-a. Dakle, ove stvari će se će eskalirati ukoliko Sjedinjene države ne budu tamo jer SDF neće moći se oduprijeti e, isis su sami, čak i uz pomoć drugih članova koalicije bez pomoći Sjedinjenih država koje bi predvodilo strateške operacije. Još jedan problem kad govorimo o tome tko će imati koristi, to će biti milicije koje podobire Iran. punih je Sirija, recimo Hezbollah dolazi iz Libanona, zatim popularne mobilizacijske snage koje dolaze iz Irake, zatim plaćenici, neki su i Sirijci, ali popularne mobilizacijske e, snage koje dolaze iz Iraka. Sada je borba između Iraka i ISIS-a e, gotova. Ova milicija treba nešto raditi. Oni su se okrenuli prema Siriji. Znači, ako ISIS ima koristi, onda će ta milicija također pojačati svoje aktivnosti u Siriji, ući će u Siriju preko granica pod izgovorom da se bore protiv isis što nije točno. A to znači da transakcije koje se trenutno odvajaju između ovih milicija i ISIS-a neće nestati uprkos tome što te dvije skupine se vojno bore. Govorim o gospodarskim e, oktovnostima na granici između Sirije i, i Iraka e, koje uključuju ISIS i milicije koje podupiru Irak i Iran. Iako su se u prošlosti borili E, iračke milicije su dobili teritorij, dobili su političke kredite i zaista e, ne brini gospodarska strana ISIS-a. ISIS, ISIS nije potpuno nestao, puno njih se transformiralo u podzemnu mafiju koja djeluje u Siriji, u Iraku i puno tih ljudi koji su E, se borili na strani isis kao operativci, sada su obični građani i angažirani su u različitim poslovnim aktivnostima koje su ili legalne ili nelegalne. Netke od tih e, e, milicija trguju s njima. To nije e, iznenađujuće. To se događa širom svijeta kada imamo ratnu ekonomiju. Kada Sjedinjene države ne budu tamo, te milicije će također imati pristup resursima u područjima kao što su Zurez. ne samo ISIS, već i te milicije. Dakle, E, ima, bit će sve više tih milicijskih snaga što će imati utjecaj na stabilnost e, u Iraku i Siriji. Izrael gubi strpljenje jer vidi da milicijske aktivnosti u potporu Irana se nastavljaju i prije nekoliko dana su najavili javno da e, su napadi namjerno su usmjereni protiv iranskih snaga. Izrael gubi e, strpljenje i kao što je Irika rekla, sjeverozapadne skupine kao što je HDS također imaju koristi. Moramo imati na umu da Turska ne želi se boriti protiv HDS, jer HDS je pre više povezan sa Turskom, a da bi sad Turska put eh, zauzela drugačiji <clears throat> stav. Turska kupuje vrijeme kako bi pokušala, to se nada, ne znam hoće li uspjeti, da pokušaju eh, gurnuti HDS eh, u već veći pragmatizam i to je dijelom razloga zašto se protiv ads nije borilo u sjeverozapadnoj e, Siriji. Turska se ne može sama boriti protiv njih, e, e, čeka znak od Sjedinjenih država Turska se osjeća napuštenom od zapada i ako nema strategije Sjedinjenih država za Siriju, Turska će činiti što može kako bi i dalje zadržala stolicu za stolom, a to bi moglo izgledati kao puno ustupaka sirijskom e, režimu i skupinama kao što je HDS, jer Turska ne želi izbjeći nestabilnost kod kuće. Na duge staze to je katastrofalno jer HDS koji je preuzeo toliko puno područja u sjeverozapadu pokušat će i eliminirati sve umjerene pobunjenike koji zaostaju u tom području. A ako Turske može od HDS-a napraviti pragmatičnu silu scenario, će biti sljedeće. HDS je pragmatik, nema više pobunjenika, a kako bi bilo da postanu politički igrači? U tome je velika opasnost. Ono što bih također reći da te milicije koje sam spomenula koje uživaju potporu Irana, koje su u Siriji mm, nije lako, jer iako Iran i Rusija su saveznici u Siriji, taj odnos je vrlo transakcijski. Rusija već planira dugoročne scenarije da zapravo pobjedi Iran na terenu u Siriji i to se vidi u slučajevima kada e, Rusija preuzima područje u kojima je rasporedila vojs, e, čečensku miliciju kako bi zadržala Irance izvan tog područja i zbog čega se to nije još dogodilo e, zato što režim kaže to ne može napraviti bez podrške iranskih milicija na temelju, a to je još više iranskog utjecaja u tom području. U Siriji a to Rusija ne želi. Dakle, čini mi se da ono što će se događati u budućnosti će imati biti usmjereno na Iran i Rusiju, jer Iran je nešto što brine Sjedinjene države. Sve ove izjave o Siriji su zapravo o tome da su Sirija i Iran subkomponente iranske milicije i bilo koja druga milicija nije recept za stabilnost bilo gdje i stoga Mislim da je ključna rasprava koju treba održati zapravo o prisustvu iranskih snaga u Siriji, odnosno onih koje podržava Iran i čak i sukupljene strane e, kao što su Sjedinjene države i Rusija u Iranu e, imaju zajednički interes. Rusija je sada ključni igrač u Siriji i nema načina da razgovaramo o procesu mira bez angažmana Rusije i čini mi se da Sjedinje države moraju poduzeti taj korak, moraju biti te koje će e, pozvati Rusiju za stol jer Rusija sad misli da uspjeva i da joj se nitko ne suprotstavlja. A i Evropska unija bi mogla imati ulogu u poticanju Sjedinjenih država da E, potakne Rusiju na razgovore. Europska unija je dakle stoga vrlo važna. Trebamo ih gurnuti u tom e, smjeru i to će biti jako korisno jer kao što je Erika rekla što e, više područja preuzima e, područja i što više traži normalizaciju režim zapravo računa da će se neke zemlje Evropske unije slomiti i reći pa dobro hajdemo e, surađivati sa režimom jer je došlo do statusa quo. Režim očenički želi da se to dogodi, pokušajmo to spriječiti, nemojmo E, zapravo e, praviti e, konfuziju konfuzije između podrška civilnom društvu u Siriji i podržavati režim jer režim će to koristiti kao način da pokažem svijetu da se stvari normaliziraju kao što će Rusija iskoristiti podvlačenje Sjedinjenih država kako bi proglasila svoju pobjedu u ovom ratu. Hvala. Hvala za ovo vrlo informativno izlaganje o ovoj vrlo važnoj temi s kojom smo suočeni u ovom trenutku. Sada gledam kolege da vidim imaju li pitanja, komentara. Mm, mislim da gospođa Vilera ima komentar. Da. Zbilje depresivno ovo što smo <laughs> čuli. Kao što te čuli kad smo išli u Tursku, razgovarali smo sa sirijskim pobunjeničkim, odnosno e, pobunjeničkim skupinama. I ja mislim kad govorimo o Daješu koji se vraća, Irancima koji će se boriti protiv Dajša, a što će raditi Kurdi? Oni se moraju boriti u svojim, na svojem terenu. Što vidimo pred sobom? Mene zaista brine takozvana tampon zona koju će držati Turska. A pritom se odvija uobičajena borba između Turaka i Kurda i to, to, dakle, to nije jako pozitivno to što se događa u sjevernoj e, zoni. Jako je dobro imati tampon e, zonu ako je ona mirna i ako su svi zadovoljni s njom, ali to neće biti slučaj. Što, dakle, gdje su Kurdi u, u toj velikoj bitci? Što je s Kurdima? Ako govorimo o SDF-u, oni su vojno stajali protiv ISIS-a dok ih nisu počeli Turci napadati. A e, zato isis sada ima mogućnost u Siriji pokušava se rekrubirati. Dakle, da nije bilo e, turske e, reakcije, ne bi bilo ove ponovnog javljanja iz, aktivnosti. Kurde napadaju Turci, Kurde napadaju ISIS i možemo svi zamisliti što to znači za budućnost SDF-a i za kurdske snade za sjeveroistok. Sirijski režim sada pokušava E, se obratiti Kurdima i postići neki sporazum. To nije ništa novo, to se već dulje vremena događa. Već smo vidjeli slučajeve kada kurdske snage su preuzela područja od ISIS-a i predala ih e, sirijskom režimu jer jednostavno samo pokušavaju biti jako pragmatični i e, moj, ono što mene brini je to da, ih, da će ih režim izigrati, da im režim sada javno govori da će dobiti autonomiju ako surađuju, no ne mislim da će na kraju dobiti što žele. Ono što mene brine da ih se koristi kao oruđe i da to rade svi, da su trenutno strašno ranjivi Kurdi u ovoj, ovoj situaciji. Najljepša hvala, gospodin Kozul. Najljepša hvala gospođo predsjedateljice. E, zamolio bih gospođu Ferre da odgovori na sljedeće pitanje. E, govorili ste o tome da političko stajalište EU unije se nije promijenilo od travnja 2017. godine. Sada smo u 2019. godine, a sirijska vlada kontrolira 90 i više posto teritorije. Diplomatska situacija se promijenila i to u potpunosti. Bahrein, Arabski Emirati otvaraju veleposlanstva u Siriji i Arabska liga E, će održati same tu proljeć i Sirija će možda biti ponovno primljena u okrilje. Dakle, politička situacija se možda nije promijenila, ali imamo poslanstva Mađarske, Bugarske i Češke. Ne mislite da je vrijeme da promijenimo starište, da budemo prisutni s obzirom na činjenicu da se vidi da sirijska vlada pobjeđuje ovom sukobu. A što se tiče sankcija, ja sam bio u Damasku sa češkom e, predstavnicima veleposlanstva Češke republike i čuli smo da sankcije imaju utjecaj na stanovništvo jer nema osnovnih namjerica. To smo čuli od e, veloposlanika jedne države članice Europske unije. Europska politika dakle nema pozitivne učinke. Ono što se događa kao i drugdje je da e, čujemo kritike o europskoj politici koja je to politika koju mi podržujemo. Govorim ste o podršci političkom stajalištima, a civilno društvo koje sudjeluje u razgovorima ovisi o, o pomoći e, država Golf e, zaljeva. Dakle, to nisu e, suprotstavne skupine, već su to oni koji predstavljaju tuđe interese. Kad ćemo mi poramijeniti svoju politiku kako bismo bili presutni na teritoriju, a ne biti izvan njega, jer mi ne možemo biti potpuno e, e, lišeni prilike da sudjelujemo u rekonstrukciju. Hvala, zahvaljujem. E, dakle, molim vas, imate li kakvih o, imate li odgovore ili što biste rekli u zaključku? Hvala vam za vrlo širok raspon naših pitanja koja su vrlo zanimljiva. Kao što sam rekla, ja mislim da sam nekoliko puta ponovila da mi ne vjerujemo da se mir može da se u ratu može pobijediti, ali u miru ne ako ne dođe do sirijske inkluzivne tranzicije, a mislimo da to toga nije došlo. Režim nije dijelom političkog procesa, dakle ne vidimo razlog da surađujemo sa režimom. Zapravo je suprotno da neke države članice misle drugačije, ali zapravo posljedice ostaju u jedinstvo u Europi ostaje da, postoje zapravo pozivi na pragmatizam, ali istovremeno ne možemo biti nekonzistentni u svojim politikama. A sada nekoliko riječi o civilnom društvu. I mislim, to je bilo zanimljivo. Vi ste govorili o opoziciji, mi smo govorili o civilnom društvu, o nepolitičkim protagonistima. Ako je bilo tko zapravo e, ojača u ovih osam godina, to je civilno društvo koje raste u cijeloj Siriji. A, dakle, to je civilno društvo, ne politički oponenti. Tu moramo razlikovati stvari. Ne znam jesam li odgovorila na sva vaša pitanja. U ovome trenutku mi, kao što sam rekla, ne vjerujemo da će normalizacija približiti režim političkom procesu, a politički proces nam je potreban za održiv mir i sigurnost. Treba nam zaista prava tranzicija u Siriji Izvoli Lina, imaš li ti što reći? Da, e, samo ću reći da ključna stvar nije da zamišljamo da ćemo e, postići stabilnost i sigurnost i mir dok e, je Asadov režim na vlasti. Dat ću vam samo jedan primjer iz Mosula. Evo da možete usporediti. Upravo je vojno poraženo Mosulu ali ako odete u Mosul sada, ja sam bila prošle godine, vidjet ćete da u izbjegličkim logorima e, se trguje ženama. Uglavnom ih e, se krijumčari e, kao prostitutke i dalje se siluje. Ljudi nemaju nikakvog posla, prema tome kako bi ikako preživjeli moraju sudjelovati u kriminalnim aktivnostima, krijumčarenju i tako dalje. Uglavnom ništa se ne događa, ništa se ne izgrađuje, ništa se ne vraća. Ljudi nemaju uopće mogućnosti da nešto zarade i sada e, počinju naravno veliki resentimani, ljudi su bijesni, očajni i zamjeraju. Prema tome e, sad imamo socijalne, ekonomske i političke razloge zbog kojih su ljudi nezadovoljni, očajni i zapravo protiv ovog sadašnjeg režima. Dakle, ne govorim uopće o ideologiji, ne mogu preživjeti. I evo, to je režim Bašar al za sada, jer oni ne žele tamo ni ništa ponovno obnoviti, izgraditi. Oni jedino to rade tamo u krajevima i gradovima gdje su ljudi koji su lojalni e, Al-Asadovom režimu. A ovim drugima ništa ne, za njih ništa ne čine. Prema tome, naravno je da će onda ljudi prihvatiti sve, jer oni ne dozvoljavaju ljudima da pristojno žive kada smatraju da su oni protiv Bašar Asadovog režima. Šta se dalje događa? Oni se dalje oslanjaju na one milicije koje su sklopili, paravojne snage, koje su morali dodati zato što je njihova vlastita vojska izgubila kapacitete. A vi znamo iz drugih primjera, recimo iz Iraka, ako jedanput imate paravojne snage koje su preuzele elitističku ulogu i koje su zapravo zauzele svoje mjesto u društvu, više ih se ne možete riješiti. Uvijek će ostati utjecajni i oni će uvijek zapravo nametati, jer svi će težiti da postanu članovi tih paravojnih jedinica se to je način da dođu do vlasti, ugleda i novaca. Prema tome, grupe skupine kao što su IS ili bilo kako drugčije se nazivao bivši IS. U svakom slučaju nije ta džihadistička ideologija ekstremna, ta koja, ili vjerovska ako hoćete ekstremna, ko bi znao, to neće biti više jedino što njih zapravo, nije to što njih kao ideologija pokriče, nego jednostavno socijalne, ekonomske nejednakosti totalno za puštanje ljudi, zanemarivanje mogućnosti da prežive. Prema tome, to je očajna situacija. Oni će se prikloniti nečem novom, izisu novom roku ili nečem novom groznom. A onda mi govorimo ovdje o... Ja sam inače, ako ste zainteresirani, objavila jedan eh, dokument o tome zajedno s kolegama i to je Chatham House u prošle godine u prosincu objavio i to su rezultati našeg boravka na terenu i što smo vidjeli prema tome kako je stanje tamo. I vidite, režim je tamo vrlo, vrlo opasan taj koji je. I na kraju krajeva sve te paravojne snage, te milicije koje dolaze, bez obzira bili to suniti, šiti ili bivši IS ili nešto novo, u tom tonu, u svakom slučaju je to vrlo opasno, a mi kao bliski susjedi, kako god hoćete, Sirija nije tako daleko od zapadnog svijeta, mi ćemo biti isto tako ugroženi zbog destabilizacije te regije, nemojte se zavaravati. Evo, sad pitanje je vezano za sankcije. Samo da vam kažem, mi smo jasno duboko zabrinuti i ne želimo da sankcije pogode one prema kojima nisu usmjerene. Pogotovo ne želimo da pogode civile i stoga smo vrlo oprezni prema tome. Ali kao što znate postoje izuzeća kod recimo opskrbe lijekovima i slično, ali sankcije su tu. Hvala lijepo i hvala objema govornica, našim gostima i hvala vam na vam vrlo informativnim prezentacijama i doista ovaj dokument o kojem ste vi govorili što je objavio Chatham House o vašoj misiji na terenu, mi ćemo to pogledati. O, tu vašu izvješće objavljeno o misiji na terenu. Mislimo da je to vrlo važno što se tamo događa. Hvala vam još jedan puta i nadamo se e, da ćemo ostati dalje aktivni i angažirani na tom području. So, thank you, Claire Hvala lijepo Claire Moody što ste meni dali riječ. Ja bih želio sad pozdraviti sve kolege za sedmu točku dnevnog reda danas a to je za, ovo je trenutno dakle, zajednička razmjena mišljenja između SEDA i AFETA o stanju, sigurnosnom stanju na Kosovu. Koliko sam shvatio, ovo je u pravom času došlo. Prije dva mjeseca je parlament usvojio jednu rezoluciju, a zatim je komisija izdala svoje priopćenje i svoju komunikaciju o Kosovu i rekla da je potrebna veća sigurnost, veća stabilizacija i više suradnje u svakom slučaju između svih snaga međunarodnih koji su tamo. Od kad e, imamo te napetosti od kad naime Kosovo odlučilo stvoriti svoju vojsku, što je zapravo Kosovo smatra prirodnim korakom na putu prema suverene države, ali su druge zemlje to osudile kao kršenje međunarodnih sporazuma. I naravno nakon toga eskalira nestabilnost tamo i sad nam je vrlo smo sretni da ima ovdje različite upućene kolege i stručnjake koji će nam malo govoriti o tom stanju i kako bi KFOR mogao predodjeti procesu sprječavanja daljnjeg razvoja neprijateljstava i prijetnji. Dakle, naši gosti su stigli, kao što ste i vidjeli. Pa da pozdravimo i predstavimo naše stručnjake prvo dame. Dakle, gospođa Ana Marija Bura, voditeljica radne skupine e, Vijeća za Zapadni Balkan, nešto na Beogradu, dobrodošli na sastanak. Zatim David Cullen, to je voditelj odjela za bivšu Republiku Makedoniju kao i Kosovo iz e, glavne uprave NIR komisije. Evo, vi ste s nama gotovo svaki dan. Dobrodošli. Zatim imamo čast e, pozdraviti e, general majora Dadarija, Lorenzo Dadario, koji je zapovjednik, zapravo šef odbora Kafora za Kosovo. I sad, nakon što sam naše stručnjake predstavio, ja vraćam predsjedanje Claire Moody. Hvala, David. Ja ću vrlo kratko iznijeti nekoliko uvodnih komentara. Očito kada smo razgovarali o toj sigurnosnoj stanjenom razvoju na Kosovu, morali smo zapravo imati na umu da je održavanje mira jedan bitni uvjet za čitav ovaj pristup e, Kosova i približavanje Kosova Europskoj uniji. To ne smijemo zaboraviti. Zatim tu pomijem nekoliko uvodnih, da iznesem nekoliko uvodnih e, pitanja koje bi zapravo trebali pokrenuti našu raspravu. Kako vidjeli smo dakle tu eskalaciju nasilja u proteklih godina, a to naravno uključuje našim e, transformaciju kosovskih snaga u profesionalnu vojsku i zatim zamjena zemlje između Srbije i Kosova, zamjena teritorija. Pa šta sad misli Kafor, da li će eskalacija u tom kontekstu, bez ta, s obzirom na ta dva uvjeta, doista nastaviti eskalirati? Zatim, da li bi se kosovska vojska trebala polako stvarati i educirati, obrazovati, kako to predviđa kosovski ustav? Kosovo bi trebalo dakle održati sve svoje pravne obveze koje je preuzelo u odnosu na sigurnosni aranžman. I ja se pitam sad da li ste da li vi kolege koji ste na terenu kod kuće i koji znate situaciju smatrate da Kosovo ispunja svoje obaveze? I na kraju NATO mandat na Kosovu, dakle Kaforove snage koje trebaju osigurati mir i stabilnost kako bi se nastavili pregovori između Beograda i Prištine i nastavilo sve jednim mirnim putem razriješati. I zatim što bi moglo doprinijeti odvraćanju od obnove neprijateljstava i prijetnji po vašoj ocjeni Kafora. Dakle, ja bih sada želila nakon tih početnih uvodnih pitanja dala riječ gospođi Buri. Bura da nam da potaknemo jednu raspravu. Hvala da počnem sa jednim kratkim uvodom u političku pozadinu cijele te priče o ste vi spomenuli, kako mi na to gledamo s obzirom na naš e, Europsku uniju, e, naša tijela Europsku službu za vanjsko djelovanje, napokon i David će to nadopuniti. Ako bih trebala jako kratko reći kako mi gledamo na situaciju u Kosovo, ja bih kvalificirala kao e, mirnu, ali vrlo krhko, krhko primjer, krhki mir. Mi imamo političku situaciju koja treba zapravo napredovati, trebamo tu dalje napredak. Imamo vladu koja je interno podijeljena, a ključna stvar podjele naravno se vodi o tome kako će se dijalog sa Srbima nastaviti. I onda imamo totalno fragmentiranu oporbu. I to dovodi naravno do visoke napetosti i u tim demokratskim procesima koji bi se trebali odvijati. Usred svega toga mi pokušavamo nastaviti svoj posao. Na stanovitom smislu je to moj prvi odgovor na ona pitanja koje ste vi postavili kako mi gledamo na to da li Kosovo ispunja svoje obaveze. Mi smatramo da je najbolji način da bi se da se osigura situacija, da bude situacija ostane mirna i stabilna i da se osigura dalje napredak je prvo da nastavimo raditi s njima na normalizaciji odnosa, a drugo čuli smo od svih njih da su oni preuzeli ozbiljno obvezu da nastave taj proces, ali mi trebamo dakle s njima raditi dalje na jednom vjerodostojnom putu koji ih približava Evropskoj uniji. Ono što sada obilježava kosovsko društvo je zapravo nedostatak povjerenja i kompletna, da kažemo, razočarenje jednostanovito. E, liberalizacija viza i ta situacija je za njih bila veliko razočaranje. Da li je opravdano ili ne, ali oni su imali očekivanja koja nisu ispunjena. I to naravno umanjuje našu vjerodostojnost u njihovim očima i našu mogućnost da nešto i postignemo više tamo. U takvom jednom ozbiljnom kontekstu nekolicine političkih izazova potpuno ste svjesni šta se još događa. Svi znate da je kosovska vlada nametnula carine koje su počele u studenom prošle godine. Prvo 15%, a poslije 100%. I to je pridonijelo naravno porastu napetosti između dviju zajednica etničkih, ali i u parlamentu i naravno u svim regijama Kosova, ali i u odnosu Kosova s međunarodnim partnerima. To je dakle jedan dio na kojem pokušavamo s njima surađivati. Očekujemo kosovsku vladu da povuče tu mjeru, jer to je apsolutno kršenje svih e, propisa CEFTE i svih ovih glavnih e, zapravo alatke s kojima, instrumenta s kojima smo primijenili u radu s njima, dakle protiv svih propisa, e, međunarodnih dogovora. Zatim imali smo na sjeveru Kosova čitav niz demonstracija kao što znate, ali vidite, nije se to još pretvorilo ni u jedna od tih demonstracija u neki nasilni incident. Znači, unatoč njihovim svakodnevnim prosvjedima koje gledamo u sjeveru Kosova, gotovo u svim dijelovima društva, do sad se nijedan od tih prosvjeda nije pretvorio u neki nasilni incident. Druga stvar koju ste spomenuli, a to je transformacija Ketfara. E, ponovno nešto što kosovska vlada smatra da bi trebao biti zapravo jedna mjera da donese ravnotežu i omogući napredak u mnogim drugim dosjeima, ali ta transformacija je već pridonjela tome da zapravo nismo mogli nastaviti dijalog među etničkim zajednicama a mi smatramo da bi se transformacija trebala postupno, postupno odvijati i naravno u skladu sa kosovskim ustavom. Mi mislimo da bi se implementacija toga svega trebala provesti na isti način, bar se tome nadamo. Naša pozicija je naravno sinkronizirana sa NATO-om i visoka predstavnica je u konstalnom kontaktu sa glavnim tajnikom NATO-a i koordinira naše akcije i kompletne sve mjere koje poduzimamo i to se, dakle, NATO-a i nas iz Europske unije i to ćemo nastaviti. Mi ćemo nastaviti sa svojim angažmanom da i nastaviti sa ovim dijalogom među etničkim zajednicama, ali imamo jako veliki zapravo plan rada pred sobom. Moramo raditi na pravnoj državi i demokratizaciji, ali to će David još objasniti malo šire. Zatim surađujemo, imamo novi mandat za EULEX koji je adaptiran i ide do lipnja 2020. Ima otprilike 500 ljudi koji tu rade, međunarodnih i lokalnih. Imamo dva aspekta glavno u toj misiji, jedan za nadzor, ali i drugi za konkretan posao na Kosovu i to ostaje dalje glavni naš zapravo sugovornik za pitanja sigurnosti. U tom kontekstu nastavljamo pridonositi stabilnosti i sigurnosti na Kosovi, ali dugoročno gledano za nas jedini pravi način da se osigura dobar na pravi napredak i osigura stabilno sigurno Kosovo je jedan sveobuhvatni dijalog, normalizacija odnosa i naravno onaj cijeli e, posao i plan rada koji treba napraviti na tranziciji čitavog društva i jačanju pravne države. Hvala sada gospodin Kalam ima riječ. Hvala vam. Ja neću sad ponavljati što je rekla gospođa Bora, ali uglavnom se slažemo sa tom procjenom i mi smatramo da je stanje mirno, ali je taj mir krhak. I to smo i u našem godišnjem izvješću naravno isto napisali i posebno je veliki izazov e, situacija na sjeveru gdje se zadnjih mjeseci zapravo e, predstavlja veliki rizik, jer što da kažemo najmanju ruku rizik. E, ovo pitanje nametnutih carina je jako, jako opasno i po stabilnosti i po sigurnosti. ali treba reći da je to pitanje carina po našem mišljenju dakle jedna apsolutno kršenje CEFTE, ugovora sa CEFTom i mi radimo na tome da se ukine ta odluka vladina o nametanju carina i to je nešto čemu povjerenik Han posvećuje posebnu pozornost. On je već dva puta bio prošlog mjeseca na Kosovu, najnovije je bilo prošlog tjedna njegov posjet. Ali da vam samo to sve skupa stavim u širi kontekst i malo više pozadine. Kao što znate, naš ključni dokument je zapravo ugovor o stabilizaciji i pridruživanju Europskoj uniji i Komisija za strategiju za djelovanje Zapadnom Balkanu zna da je to upravo ključni element svega i to trebaju naravno e, puno odgovornosti preuzeti EULEX misija, misija Europske unije koja upravo treba ojačati pravnu državu i koja podržava na Kosovu i koja podržava sve projekte kroz IPA fondove na samom Kosovu i treba se pobrinuti da se to ide na naravno jedan glatak i miran način i da se preuzme odgovornost na svim stranama za provođenje. Dodatno uz fondove IPA mi podržavamo dijalog kroz implementaciju svih sporazuma koji su prethodno postignuti. Zatim, e, strategija za Zapadni Balkan iz veljače prošle godine prvo naglašava da je e, sigurnost i stabilnost Kosova unutar regije Zapadnog Balkana od ključne važnosti i da je to važno isto tako za sigurnost unutar Evropske unije, jer mi govorimo o unutarnjoj vanjskoj sigurnosti, ali i Evropske unije. I ako bi željeli doći na tom putu doći do daljnjih napredaka, znači da moramo primijeniti i provesti sve ove obveze koje smo preuzeli i koje je Kosovo preuzelo, pomoći da ostvari dakle sve te stvari koje je preuzelo na sebe i koje odgovaraju akiju Evropske unije i našim vrijednostima, to znači pravna država i sigurnost i stabilnost države. Mi surađujemo kad pogledate u svim područjima, pogledajte samo brojke. Recimo 54,6 milijuna eura smo dali od 2014. do 2017. za jačanje pravne države, a planiramo za 2018. do 2020. još 34 milijuna u druge projekte za namenjene jačanju pravne države. To je dakle su vrlo važni doprinosi, uključuju recimo nove ambiciozne projekte koji će dalje e, konsolidirati pravnu državu i vladavinu prava, dakle u svim institucijama gdje je to i kad god je to potrebno. Kao što sam već rekla, mi surađujemo vrlo blisko e, sa svim našim međunarodnim i lokalnim partnerima. Da, da sad naglasim samo neka područja koja su jasno vezana za stabilnost i sigurnost tog područja. Pogledajte na Kosovo, kosovske snage koje se pretvaraju polako u vojsku, kako to Kosovo želi. Mi smo ih procijenili kao dobro strukturirane, dobro educirane snage koje im i za sadašnju reformu tih policijskih snaga smo već dali 4,5 milijuna, ali tu idu i daljnji projekti. E, ti, pogotovo smo ih educirali u recimo borbi sa laganim malim vatrenim oružjem, ali rade i prema najnovim metodologijama za procjenu rizika i prijetnji koje Europol koristi. Ali kao što sam već rekao, situacija na sjeveru Kosova je posebno izazovna i što se tiče organiziranog kriminaliteta i korupcije, a onda predstavlja naravno kroz to puno veći rizik i izazov za sve politi policijske službe. Drugo, želimo se e, suprotstaviti svom nasilnom ekstremizmu kako bi osigurali stabilnost e, to regije jer e, ispriječili da se taj rizik širi i do Europe, jer naravno želimo spriječiti potencijalne napade terorizam, jačanje terorizma koji bi iz te regije došao i do Europe. Jer mi znamo da jako puno ljudi iz Iraka i Sirije od 2014. nadalje stižu na Kosovo. Međutim, moram reći da su svi odgovorili na Kosovo vrlo brzo na naš poziv i da od 2015. nismo ni jedan slučaj tih boraca koji su se vratili iz Sirije i Iraka više e, zatekli na Kosovu tako da svi tu surađuju. Zatim, pitanje pravosuđa na Kosovo. E, imali smo recimo napade koji su planirani i na Kosovu, koji su kod njih otkriveni, ali tu se ogromni napori poduzimaju kako bi se ovi borci koji se vraćaju iz Sirije i Iraka tu reintegrirali i njihove obitelji pokušavaju učiniti sve da oni prestanu biti opasnošću za društvo i vidimo da tu na tome radi i kosovsko pravosuđe skupa sa Euro, Eulexom i mislimo da to ipak napreduje. A na kraju borba protiv organiziranog kriminala to ostaje ozbiljnim problemom na Kosovu i poduzimamo mjere i molim trebamo osigurati da nema nikakvih političkih intervencija u recimo tijela koje progone kazneno takvu vrsti kriminala kao škasovsko državno odvjetništvo i skupa se u Borba na, borba na tom području je uključivala reformu e, kaznenog zakona, zakona o kaznenom postupku, zatim su kompletno recimo razriješili pitanje oduzimanja imovine i tako dalje, sve srodne stvari. A to su vrlo bitne stvari jer vrlo često se važne stvari događaju u jačanju pravne države i pogotovo na ovim e, neuralgičnim problematičnim područjima i mi činimo sve što možemo da bi to ojačali, podržali i da bi recimo onda kad se donesu novi zakoni i zakonske mjere se pobrinuli i pomogli da se one doista i konsekventno primjene u praksi. E, naravno i tu za to imamo bitnu podršku iz IPA fondova, predpristupnih fondova IPA. Dakle, da kažemo na kraju komisija ostaje pri svojim preuzetim obvezama da pomogne Kosovu približavanju Uniji i to posebno da ispuni svoje obveze na području jačanja pravne države i osiguranja stabilnosti i sigurnosti čitavog Kosova. Ali isto tako vrlo jasno e, tražimo da i kosovski čelnici vrate svoju pozornost na one stvari koje trebaju obaviti kako bi ispunili sve preduvjete i međunarodne obveze koje su preuzeli u ključnom dokumentu, a to je sporazum o približavanju Europskoj uniji. I nadamo se da će uskoro naravno ukinuti svoju odluku o nametanju carina koje upravo stvara kao što znamo dodatne nestabilnosti. Hvala lijepo. Hvala lijepa. sada uvodne izjave. E, ja sam e, general Bojnik. E, želio bih da vas bolje slušaju nakon ovog sastanka. Ali u svakom slučaju nadam se da će to donijeti dobre vibre. Ja sam zapovjednik snaga već e, nekoliko mjeseci. Preuzeo sam e, dužnost krajem e, studenog i znate da 1244 rezolucija Vijeća sigurnosti je uspostavila KFOR kao mirovne snage odgovorne za sigurno i mirno okruženje u Kosovu. Kao zapovjednik snaga E, ne pravim se politikom, ali bavim se sa posljedicama politike na terenu. I ono što je najvažnije, ono što oblikuje moju dužnost je da vrlo agresivna, da se, da vrlo, da se stalno stvara vrlo e, agresivni okoliš medija. To je, nije moj prvi put u Kosovu. Ja sam e, počašćen što e, sam u ovoj misiji od 28 država i oko 3600 E, vojnika i civila, ne samo iz NATO-a. Mi vrlo blisko surađujemo sa e, misijom Europske unije i sa vašim predstavnicima. Mi se sastajemo e, jednom tjedno kako bi uskladili ono što radimo i to je izuzetno važno zbog toga kako, kako ćemo sprovoditi stvari tamo. Neću se usredotočiti na različite faktore jer potpuno dijelim vašu ocjenu. Samo želim naglasiti jednu stvar e, koja može u budućnosti e, vidjeti da posebni, e, posebno vijeće počelo primati ljude i to je dobro sveukupno primljeno, međutim to se može promijeniti u budućnosti. Ono što želim istaći a e, što je već e, viđeno u vašim procjenama je da stanovništvo, a posebno mladi, su svjesni i postoji osjećaj frustriranosti e, za liberalizaciju viza, a to je izuzetno važno za Europsku uniju. Provokativne izjave i retorika e, često dolaze iz domaćeg okoliša kako bi e, zadovoljili određene izborne jedinice i doprinose ovoj političkoj e, rascjepkanosti koju ste spomenuli. Međutim, mislim da nitko ne želi planirati ili uzrokovati namjerno povrat na e, nasilje ili klimu iz 2004. Ono što mene brine je da ta atmosfera je lako zapaljiva i da može stvoriti e, jedan okoliš za izolirane incidente koje onda e, mogu ići u lančanu reakciju. I to je ono što ne možemo predvidjeti Posebno kada neki mediji e, prenose vijesti koje stvaraju percepciju kod ljudi e, da e, jednu percepciju kod ljudi koje moramo biti svjesni. Naravno, postoji isto tako i određeno nasilje i gorčina kod ljudi, frustracija sa gospodarskom situacijom, frustracija mladih mogla bi dovesti do nekih incidenata. Ponekad e, također smatram koliko god pokušavamo sa svim ostalim međunarodnim organizacijama, posebno s Europskom unijom, vidim da naš glavni tajnik vrlo jasno e, to traži, još uvijek se pojavljuju takve izjave i takva retorika i to zaista ne pomaže. Kafor ima važnu ulogu pružanja sigurnosti i mi mislimo da je sigurnost jedan uvjet koji je potreban, ali nije dovoljan za e, uspostavu dijaloga. U prethodnim mjesecima moji prethodnici i ja e, u savjetovanju sa lancem zapovjedi smo e, imamo vrlo praktični pristup koji osigurava da kada predviđamo neke napetosti, posebno kada je došlo do e, dizanja poreza, bilo je mirnih prosvjeda u Kosovu, naravno mi to vrlo blisko pratimo. E, mi imamo e, pred e, raspodjelu naših službi kako bi mogli predvidjeti situaciju i kako bi mogli vidjeti i spriječiti da se nešto, da se da situacija ne eskalira i kako bi mogli kratkoročno intervenirati ako kao prvi koji odgovaraju nakon što Eulex odgovori drugi ali isto tako da e, damo određeni mir policiji. Zamislite neki mladi pukovnik u policiji e, u e, Sjevernoj Mitrovici E, zna da postoji moguće pojačanje jer ponekad ti ljudi moraju e, pisati e, cijele, cijela poglavlja izvješća a imaju jako veliki pritisak ti mladi službenici policije Dakle, postoji zapravo e, cilj da se e, spriječe i odvrate određeni incidenti i da ne postoji određena namjera da se stvori e, nasilje, ali postoji okruženje koje je zapravo pogodno za, taj, za te incidente. Jedna stvar koju ste spomenuli je glasovanje za KSF. To zapravo pojačava to pitanje. Ništa se zapravo nije promijenilo u smislu sposobnosti od prosinca do danas. To je desetogodišnji plan koji će e, malo po malo povećati sposobnosti e, uz jedan plan kojeg smo svjesni, iako NATO kao i Europska unija su izjavile da nis, se slažemo e, načinom kako je to doneseno, kako su doneseni ti zakoni. E, možda smo trebali e, jedno javno savutovanje ili duže vrijeme za to, ali to je situacija kakva je sada. I dok se to događa, E, kroz jedan e, program korak po korak e, morate znati da u samoj retorici rasprave postoji percepcija ljudi i u Srbiju i u Kosovu i u vojsci koji je naglašen kao koja je naglašena kao instrument da se podrži suverenost. Dakle, ako se na vojsku gleda, odnosno taj KSF E, gleda na, u, u, sjeveru, u sjeveru će to dovesti do velike napetosti. Iako to ništa ne znači u smislu sposobnosti, ali radi se o određenoj poruci. Samo zato što postoji percepcija da vojska sa sobom e, nosi određene stvari. Mislim da Sjevernoatlantsko vijeće odlučuje ovoga tjedna koje će biti njihovo stajalište vezano za tu kosovsku vojsku. Ali naravno želja je da Europska unija i NATO e, budu ujedinjeni u tomu jer je izuzetno važno po mom mišljenju da se ne percipira određeni rizik. Mislim da oni trebaju jednu solidarnu poruku i NATO i Europske unije. Ono što imam osjećaj od kada sam došao, a bavio sam se i prije Kosovom, jest da postoje te snage koje su spremne da se rasporede, to je zapravo jako korisno s obje strane. Kafor je vojna prisutnost, ima e, lanac zapovjedništva, koji ima mogućnost za svaku okolnost, a s obzirom da se radi o multinacionalnim snagama, ima veću fleksibilnost da odgovori e, na različitim područjima. Mnogo radimo s institucijama u Kosovu. Posebno dobro radimo s ostalim međunarodnim organizacijama i naravno s Europskom unijom, ali ono što je ključno je da zadržavamo razgovore sa e, srpskom, srpskom vojskom putem kafora i to je jako važno da postoji razmjena sa e, e, za šefom obrane i vođom KSF-a, odnosno vojske Kosova, nam pomaže da ne dođe do krivih percepcija. Krive percepcije su zapravo ono što uzrokuje svoje nevolje. Ove godine će biti 20. E, obljetnica angažmana e, NATO-a i Kafora u tom području i željeli bismo da to bude jedan trenutak da razmislimo o e, zemljama koje sudjeluju. Sada ih ima 28, ali to uključuje mnogo naroda koje su ušle i izašle i mnogo vojnika koje je izgubilo svoj život i da pokušamo spriječiti bilo kakvu retoriku sa bilo koje strane kako bi se vratili u prošlost, nego da gledamo u budućnost, da vidimo što je na raspolaganju kada se radi o promjenama koje će se dogoditi. Mislim da ću stati na tomu. E, vrlo rado ću odgovoriti i na pitanja i zahvaljujem predsjedateljici što su nas poslali. Hvala govornicima. Imam nekoliko e, naznaka. E, započinjem sa mojim supredsjedateljem gospodinom Ekralisterom. Hvala Claire Moody. Imam dva pitanja. Jedna predstavnicima e, službe za vanjsko djelovanje komisiji i jedno za našeg e, talijanskog generala Bojnika. Dakle, prvo, Nadam se da se svi e, slažemo da carine koje bi Kosovari mogli nametnuti su prihvaćene, ali to je jasno kršenje sporazuma CEFTA. Međutim, ono što me iznenađuje da svi s kojima razgovaramo e, tvrde da je to jasno neprihvatljivo ali opet te novo nametnute carine e, ipak su nametnute. Što mi kao evropljani možemo učiniti da je to krivi korak i uvjerimo Kozovce e, u to i na koji način možemo pojačati pritisak? Zato što postoje tolike stvari koje radimo za Kosovo, a s druge strane možemo reći da, ne mož, da moramo očekivati i da oni poslušaju naše savjete ili možda tražimo previše. Samo pokušavam shvatiti što smo učinili, što ćemo učiniti, zato što me također brine situacija, posebno među Srbima u sjevernom Kosovu, koji su jako e, uzrujeni. Ima mogućnosti, imao sam mogućnost ići u Beograd i Prištinu u studenom prošle godine. Išli smo u Beograd i Prištinu i na putu smo stali u Mitrovici i malo se prošetali oko grada pogledali e, rijeku i lijepo smo razgovarali sa talijanskim karibinjerima na mostu, vrlo su bili ljubazni i rado su s nama razgovarali razgovarali sa e, predstavnicima Europske unije, pa želim čestitati na dobrom radu osoba na terenu. Moje pitanje e, general Bojniku Dadreu je mislite li da posebno u smislu e, srpske manjine na Kosovu vidite li da postoji neka razlika u sigurnosnoj situaciji na sjevernom Kosovu u odnosu na srpske enklave u Južnom Kosovu. Imao sam priliku da razgovaram s predstavnicima srpske zajednice s obje strane rijeke, pa me zanima koje je vaše stajalište i kao informacija jedno izaslanstvo AFETA putovalo je u Beograd i Prištinu od 27. Eh, veljače do 3. Eh, ožujka, odnosno putovat će u Kosovo, pa me zanima eh, koja pitanja moramo postaviti. Također ću provesti jedan dan u Mitrovici, sastat ću se s albanskim predstavnicima kosovskim i beogradskim predstavnicima s druge strane. Hvala. Sada ću e, zamoliti gospodina Piculu, može li komentirati? Da, svakako zahvaljujem vam svima na vašoj ekspertizi i informacije koje dolaze iznutra. Da, vrlo je teško izbjeći spominjanje činjenice da građani Kosova su jedini koji trebaju vizu za putovanje u Europsku uniju uprkos činjenice da je Kosovo dovoljilo svim relevantnim uvjetima za ukidanje režima vize. Žele bih osim toga dodati da rezultati u borbi protiv radikalizacije i toga da se građani predlože Daješu je nešto što je prepoznato ovdje u parlamentu i drugim europskim institucijama. Također bih spomenuo nešto o e, izgubljenoj šansi. Prošle godine počelo jako dobro jer je se napravila pozitivne korake. Podsjetio bih na nevjerojatnu strategiju daljnjeg proširenja koja je cijelu regiju pokrenula ka sljedećoj fazi u približavanju Europi. No, prepali smo se. Nakon e, Sofije, odnosno zapadnog, e, e, samita Zapadnog Balkana, prošlog lipnja, E, to riječ proširenje je postala riječ partnerstvo i na neki način joj se umanjilo značenje i kraj godine je donio do povećanja tenzija koje ste dobro opisali u regiji i uvođenje tarifa na Kosovu za robu iz Srbije, Bosne i Hercegovine to, ta osjećaj frustracije ne vlada samo u Kosovu, već ovdje u Europskom parlamentu. Mm, nakon što je jako mnogo kolega eh, europskih parlamentaraca učinilo jako puno kako bi se ukinuo vrizni režim na Kosovu, a sada nešto o budućnosti. Eh, bliska budućnost nije baš eh, sjajna E, nekoliko mjeseci smo od europskih izbora i u skladu sa informacijama koje sam dobio iznutra nisam, ne vidim nikakvo prostora za pošanje ili za bilo kakve napretke. Jedino što e, može smanjiti tenzije ne samo među državom u regiji, već e, unutar određenih država Kosova je jedna od njih. Jedino što tek tenzije može e, smanjiti je jasna politika Europske unije jer povjerenje u europsku budućnost je još uvijek visoko u Kosovu, ali slabi i ono što može imati utjecaj na sigurnost ne samo Kosova, već između Kosova, Srbije i e, šire. Moje pitanje za vas Pokušat ću se e, fokusirati na nešto što je zanimljivo, a nisam to čuo od vas do sada. Kako vi vidite utjecaj stranih e, igrača na Kosovo, naročito u e, policiji i obveštenim službama? Trg turski agenti su oteli turskog građana uz pomoć e, političara i obavještajnih časno dužnosnika. Osjećate li dalje posljedice tih e, događaja? Možete li procijeniti e, utjecaj stranih zemalja unutar vrlo slabih demokratskih institucijama? Iako Evropska institucija napusti teren, nastat će vakum, jer će, a u vakum se uvijek neko ubaci. Dakle, što možete reći o tome? Hvala Tonino. A sada gospodin Kogar. Hvala za informacije koje smo čuli mislim da koristimo dva različita jezika. Vaše je pitanje bilo jako relevantno. Vi ste i jedan i drugi rekli da vidite situaciju na Kosovo kao mirnu, ali krku, a ja je vidim kao napetu i potencijalno eksplosivnu Možda ste vi u pravu, a ja u krivo, ali do sada me niste u to uvjerili. Govorili ste o, ovim temeljnim pitanja, odnosno postotno povećanje tarifa. To nije u pravu. Mi im govorimo, svi im govore. Oni kažu da nas slušaju, ali ne žele nas poslušati. Što možemo još učiniti? Ne sviđa mi se ta situacija. Što se tiče kos E, kosovske vojske. Svi su mi rekli da to ne čine od početkom, e, sa početkom Stoltebega, no parlament je donio zakon i stvar će se e, dogoditi. Što? O, da, mi nadamo se će to napraviti kako treba. Imamo li argumente za to ili ćemo se nadati da će napraviti sve što treba? Jako bih vam bio zahvalan i stvari bih mm, zao puno ozbiljnije. Ne želim govoriti o politici, jer ali politička situacija je E, izravno ima utjecaj na sigurnosnu situaciju, mi to moramo e, znati. Brine me izjave Prištine, a to je da se države bi trebala biti dio dijaloga. Molim vas, nemojmo se nadati da oni to neće napraviti. Recite im kategorički da to nije prihvatljivo jer Srbija želi uključiti Rusiju i umjesto da imamo dijalog između Prištine i Beograda imat ćemo puno dulji, puno širi međunarodni problem. Dakle, budimo direktni i e, nazovimo stvari pravim imenom i recimo mojim ono što će im pomoći. E, Moramo intenzivirati našu ulogu, oni to neće napraviti spontano, treba ih gurnuti izvana. Mislim da ne radimo dovoljno. Mislimo da bilo tko u Europskoj uniji može lupiti šakom o, o stol i reći ne to činiti. Ja mislim da bi to trebala biti uloga Europske unije. E, general Bojnik je bio puno prizemniji, da tako kažem, kad je govorio o nekim mogućnostima, jer Sada slučujemo od Beograda da ako je kosovska vojska bude na sjeveru Kosova, oni će intervenirati No, znamo da kosovska vojska će rasporediti kontingent e, svoj na sjeveru Kosova General Bojnić, možete nam reći što možete napraviti u takvim situacijama ako se nešto loše dogodi kao, to, kao što je to to. Mi znamo da u Beogradu postoje skupine koje su pripravne u ovakvoj situaciji poduzeti operacije na sjeveru Kosova Molim vas, recite nam je li došlo do kakvih incidenata koje bi nas trebalo upozoriti da, da treba biti na oprezu, ne samo na sjeveru Kosova, već i drugdje na Kosovu. Ne želim paničariti, ali ja mislim da je situacija puno ozbiljena i da bismo mi trebali biti puno izravni i puno aktivni i morali bismo puno više činiti nego filozofirati. Hvala. Hvala Edvarde na vrlo jasnoj poruci i na vrlo preciznom pitanju o e, ovoj situaciji. Gospodine Selimoviću, molite, hvala, hvala na procjeni situacije, ja se slažem sa gotovo svime što je rečeno. Imam nekoliko pitanja, ja razmišljam kao i gospodin Kulkan, Situacija je zabrinjavajuća ne zato zbog onoga što je on rekao, već zato što smo došli do nepovjerenja između e, vijeća i Kosova. Ono što kažu je sljedeće, vi ste nam obećavali da ćete e, ukinuti voze, a sada i komisija i parlament e, su rekli nešto drugo i ja mislim da bismo na neki način trebali utjecati na e, vijeće. Ono što nam ne kažu, vi ste nam obe, dali obećanje, ali niste ga ispunili. Mi smo činili sve što ste nam vi rekli i prevali ste nas. Mi vam ne vjerujemo više. E, I sad oni kažu da, mi smo obećali e, ukinuti tar, e, porezne tarife. Vjerujte nam. Dakle, sada smo došli do pozicije nepovjerenja između nas i njih i to je opasna pozicija. Koristim priliku da zaista potaknem vijeće da slijedi procjenu parlamenta i komisije o cijelom ovom pitanju i da e, e, ispuni obećanje o liberalizaciji viznog e, režima. Jer Kosovo je ispunilo zahtjeve, mi moramo ispuniti njihov zahtjev ako ne želimo nastaviti putem nepovjerenja. No, generala Bojnika bih pitao o procjeni sigurnosne situacije. Tu ništa o tome nije rečeno. Ovi razgovori o razmjeni e, teritorija. To se čuje s vremena na vrijeme. To s vremena vrijeme spomenu predsjednici čak i e, strani dužnosnici. To vjerojatno u cijeloj zemlji zaziva šokove nevjerice. Ja sam tamo bio prošle godine, znam o čemu govore ljudi. Znam da o tome govore. I kad slušate predsjednika Vučića i predsjednika Kosova, oni uvijek kažu da situacija je pod kontrolom, postigli smo sporazum, no ako samo razmislite što bi se moglo dogoditi ako do toga zaista nekako dođe, što se tiče sigurnosti situacije, on, ona je na rubu e, e, eksplozije. Ovi teritoriji nisu etnički čisti, postoje manjine čak i na teritorijima o kojima se govori sjeverno e, Kosovo nisu samo Srbi, iako su u većini Preševo e, e, dolina nisu samo Kosovari, već i Srbi. I kad se to po mene To mora biti u vašim procjenama i vi morate imati procjenu mogućeg rizika od takvih razgovora ili čak i mogućeg mogućih nastavka te situacije. Ne tražim od vas da e, procijenite ideju tih razgovora, je to politička stvar. Ne pitam vas sviđa li vam se to ili ne, već vas pitam o mogućim sigurnosnim posljedicama ovakvih e, razgovora ili e, eksplozivne situacije u slučaju da takvi razgovori se nastave. Hvala. Hvala gospodin Zelenović, a sad imam još dva govornika. Molim vas, budite kratki kako bismo mogli čuti i odgovore. Gospodin Kuzan, izvolite. Hvala, ja ću govoriti španjolski. Vale. más E, pokušat ću zaista biti e, prije svega zahvaljujem govornicima na informacijama koje su nam dali o pitanju koje je kontroverzno za moju zemlju, a i vrlo važno jer ja sam španjolski e, parlamentarac i Španjolska je jedna od pet država koje ne priznaju Kosovo kao suverenu državu. No, brine nas situacija i slažem sa sa dva prethodna govornika o rastućim napetostima kako mi zaista se ne možemo baviti sla, slabom gospodarskom situacijom e, države, oni imaju nedostatak transparentnosti, i korupciju, dakle to se sve pogoršava, a te tenzije sa Srbijom zbog tarifa o kojima smo čuli a to je 100% na srpske proizvode, ali još nas nešto i više brine, a to je deklaracija e, o osnivanju e, vojne sile od 5000 ljudi, a to je protiv rezolucije 1244 Ujedinih naroda. To je moje prvo pitanje. Kakva je stajalište Ujedinih naroda o stvaranju vojne snage na Kosovu? A što se e, tiče zapovjednika Kajfora, dobrodošli. Španjolska je bila dijelom tog kontingenta mnogo godina. Brine nas radikalizacija političkog islama. U 2017. smo čuli izvješće od razvojnog programa UNA naroda koji je govorio o utjecaju ekstremista separatističkih islamskih skupina na Kosovu. Na Kosovu postoji radikalni e, islam. A, to se čuje u džamijama, to smo vidjeli na odboru za terorizam postoji veza, vrlo bliska veza sa e, Saudijskom Arabijom. To nije od ni od kakve pomoći. Ono što sam želio pitati generala Bojnika je sljedeće, postoji li nekakva percepcija opasnosti od povratka statina Albanaca i Kosovara koji su se borili u Siriji? Hvala. A sad gospodin Saltes. Hvala što ste mi dali riječ. Oprostite što kasnim. Bio sam predsjedatelj e, sastanaka, e, sastanka e, izvjestitelj o Ne mogu se ne složiti sa gospodinom Kukanom i gospodinom Salimović, dakle da zapravo jako ih podržavam kad kažu da ne smijemo podcijeniti sigurnosnu situaciju na Kosovu iz nekoliko razloga. Jedan od tih razloga nije samo na strani Kosova, Također bih želio naglasiti pitanje liberalizacije e, viznog režima jer da mi smo jako puno obećali a na Kosovo oni zapravo ne prave razliku između javne percepcije komisije parlamenta vijeća mi smo svi Evropska unija za njih i ja se bojim sa našim pristupom nećemo e, više jednako biti dobro došli. Ako ne promjerite stravove i ako ne pošaljemo jasnu poruku Kosovu da e, treba praviti, da mi ne pravimo razliku između Srbije i Kosova, jer ljudi na Kosovu imaju dojam da e, e Srbiju tretiramo različito nego Kosovo i da su oni izvan naših interesa i planova za budućnost. I stoga me ne iznenađuje da e, reagiraju onako kako reagiraju da vidimo specifične reakcije koje se nikad nisu dogodile u drugim okolnostima uključujući E, recimo oporezivanje u Bosni. Mi pokušavamo koristiti svu moguću diplomaciju kako bismo ih uvjerili, kako bismo ih kako bismo potaknuli vijeće da da e, jasan signal da e, liberalizacija viznog režima nije san već realnost, a to nam je potrebno za stabilnost u regiji. Mislim da otvorenim dijalogom tu situaciju možemo jako popravati i možemo smanjiti te napetosti koje bi mogle dovesti do sukoba. E, njih se ne osjeća, već ih se može i vidjeti. E, vrlo je vrlo će mi biti zanimljivo čuti e, e, mišljenje e, generala Bojnika kakva je perspektiva Kosova sa ako ova situacija ostane zamrznota predugo. Hvala. A i konačno ja bih željela se ne dovezati na gospodin dareo E, je spomenuo u vezi sa procjenom e, između odgovora i drugih i vas. To je opasno u ovim okolnostima i ja se pitam što bi moglo funkcionirati. Možda e, bismo mogli čuti odgovore na to. Dakle, kako bi se izbjegao taj mm, rizik. Imamo prejevo do 12.30, to vam ne daje baš puno vremena, a možemo, nastaviti, ali bez prevoditelja. Hvala lijepa na vašim pitanjima i moram reći isto tako hvala na podršci parlamenta jer je ona vrlo vrijedna u našem radu već više puta i zaista e, želim e, iskoristiti tu potporu i u budućnosti. Pitanje po pitanje Nekoliko vas se vratilo na te carine i zašto ne, e, ne slušaju poruku. I carine i vojska su jedna mjera koja je ekstremno popularna e, u ujedinjavanju vrlo frustrirane političke atmosfere. Obe mjere zaista uživaju veliku podršku javnosti. Čak i političari koji su bili na početku skeptični, posebno oko carina, trebali su se složiti sa tim vrlo popularnim mjerama. Oni e, gledaju na to kao na političke mjere, kao što je premijer rekao kad ih najavio. Oni smatraju da je to jedini način da se usprotive vrlo e, provokativnom i agresivnom e, ponašanju Srbije prema njima. Ne postoji ni jedna druga mjera koja je do sada e, učinila da se tako dobro osjećaju. Mislim da visoka predstavnica nije baš lupila šakom u stol. Mislim da i ona i povjerenik Han i povjerenica Malstrom da su usmeno i u pisanom obliku poslali pisma i jasno rekli što Europska unija misli o tim mjerama. Iako mislim da se radi o dugom procesu e, prenošenja te poruke, mislim da su naši sugovornici u Prištini čuli tu poruku i počinju vidjeti e, početne znakove da e, su čuli tu poruku i da bi mogli ponovno razmotriti svoju odluku. Možda ćemo vidjeti neke promjene u sljedećem razdoblju. Mi smo bili vrlo sinhronizirani s našim partnerima e, i sa SAD-om koji je e, vrlo e, snažno izjavio da su protiv toga i da nas podržavaju i zato želim vjerovati da će nas poslušati, ali ne, ne podcjenjujemo mi to i zaista smo bili strogi prema tome. Što se tiče i kosovske vojske, E, radi se o tome da se to percipira kao nacionalni projekt za Kosovo. Ima vrlo važne posljedice na sigurnost i svjesni smo toga i nismo baš zadovoljni s tim i jasno smo to rekli i radit ćemo na tome da to postane očigledno i vidljivo i da se potpuno slažemo s NATO-om E, i dalje ćemo se slagati s NATO-om i na razini Brisela i e, Sjevernoatlantskog vijeća i na razini visoke predstavnice i glavnog tajnika e, i KFOR i Eurlex će biti će se slagati. Što se tiče liberalizacije viza, mi potpuno dijelimo vaše mišljenje i frustraciju s Kosovom, ali pomoglo bi kada se ta frustracija ne bi E, pretvorila u opuštanje s kosovske strane. Visoka predstavnica je jasno rekla da Kosovo ima određena mjerila i standarde, ali Kosovo se ne smije povući i reći niste nam dali tu liberalizaciju viza i nećemo nastaviti, jer je važno da nastave poštovati ta mjerila. To je, recimo, vladavina prava je još uvijek e, velika slabost u Kosovu. Moraju raditi i nastaviti raditi na tomu i mi ćemo i dalje dalje e, ohrabrivati vijeće kako bi e, dobilo e, oslobođenje od vizije čim su države članice za to spremne. Dakle, ostavit ću Kaforu da govori o vanjskim igračima. Kada se radi o dijalogu i SAD-u, da, bilo je tih izjava Priština o tome da SAD preuzima stvari u svoje ruke, međutim za nas SAD ostaje tamo gdje je bio, to je vrlo čvrsti, eh, čvrsti eh, pokretač našeg rada, oni će i ostati tu i mi ne E, ne osjećamo da nas se stavlja u drugi plan. Visoka predstavnica zaista podržava taj dijalog i SAD je bio jasan s nama u tome kako vide da ćemo dalje voditi zajedno taj proces. Evo, možda ću stati na tome, a David Kalam će možda moći dati neke dodatne informacije.